objavio ispravak jednog teksta koji je usvojio parlament u skladu sa člankom 231 stavak 4 poslovnika. Ovaj ispravak se smatra usvojenim ukoliko u manje od 24 sata od najave jedan klub ili e, niski prag e, zastupnika ne traži da se o tom ispravku glasa. Ovaj ispravak možete pronaći na internetskim stranicama e, e, plenarne sjednice i taj naslov ćete također pronaći u zapisniku ove sjednice. Passiamo ora all'ordine dei